kolegi uvažene kolegice i kolege molim da zauzmete mjesta prije godinu dana teroristički napad pogodio je središte Strasbura u vrijeme dok je Europski parlament tamo održavao plenarnu sjednicu. S puno emocija sjećamo se eh, osoba koje su poginule u tom atentatu Antonio Megalici koji je bio talijanski novinar u Strasburu je pokrivao Europski parlament. Bartoš Piotros Uranjestik je građanin Strasbura poljskog porijekla. Kamal Nagband, automehaničar iz Strasbura koji je porijeklom iz Afganistana. Pascal Verden, umirovljenik. In Pong Svebe Samar, turist iz Tajlanda. Njih je pogodio islamistički terorizam. Terorizam ne gleda niti nacionalnost, socijalno porijeklo ili vjeroispovijest ljudi. On ide protiv cijelog našeg društva i pred takvim strahotama moramo ostati ujedinjeni i moramo slijediti slobode i vrijednosti kojima e, su temelj Europske unije naša duboka solidarnost i poštovanje iskazujemo i svim drugim žrtvama, obiteljima i prijateljima, gradu Strasburu i narodu Francuske. Molim da ustanete da im da održimo minutu šutnje. Merci. im. Apriamo i nostri lavori, ha Prelazimo sada na današnji rad. Dita Šarancova zatražila je riječ. Hvala, govorit ću češki. Gospodine predsjedatelju, drage kolege, prije nego što počinjemo današnje zasjedanje, prisjetit ćemo se e, žrtava jučerašnjeg tragičnog događaja u Češkoj republici. Šest njih je poginulo u Ostravi. Nevini ljudi koji se nikad neće vratiti svojim obiteljima i prijateljima. To je tragedija koja se nikad nije smjela dogoditi. Ja dijelim tugu ožalošćenih i stoga vas molim da izrazite naše žaljenje svima. Hvala potpredsjednici Haranzovej i sada dajem riječ zastupnici Eleni Lici. Dobar dan, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Hvala što ste mi omogućili da se sada javim za riječ. Htjela bih da se prisjetimo mog e, sunarodnika i e, zemljaka koji je utemeljio program Erasmus. On je zapravo tu blizak cijelom našem e, parlamentu. Domenico Linuci preminuo je prošli tjedan u dobi od 86 godina. Njegova obitelj je E, ožalošćena jer je on bio vrlo snažna ličnost, ali ožalošćena je cijela europska zajednica jer je on zaista predstavljao jedan europski projekt koji svi dijelimo, iako smo ponekad daleko u našim političkim stajalištima. I bilo bi mi drago da se na dublji način jednom E, pozabavimo e, njegovom radom i dijelom i u ovom trenutku sučuti e, dopustite mi dakle da izrazim sučust njegovoj obitelji i da pozdravimo osobu i dijelo tate Erasmusa i da ga se ovdje prisjetimo. ripresa la sessione Nastavljamo sjednicu Europskog parlamenta zasjedanje koje smo prekinuli u četvrtak 28. studenog. Zapisnik sa sastanka sa sjednice tog dana je objavljen. Ako nema prigovora, usvajamo zapisnik sa sjednice od 28. studenog. Nekoliko priopćenja. Nakon što je Dubravka Šuica i Edina Joana e, Valejan kao i Nikola Schmidt su imenovani e, povjernicima Europskoj komisiji i njihova mjesta e, u zastupnika su prazna od 1. prosinca. Hrvatske vlasti obavijestili su me da će Sunčana Glavak zamijeniti Dubravku Šuicu i stupa na tu dužnost od 1. prosinca. Nadležne vlasti Rumunjske obavijestili su mi da će Georg Vlad Nestor zamijeniti Edinu Joanu Valean od 2. prosinca 2019. Luksemburske vlasti priopćili su mi da će Mark Anger zamijeniti Nikola Šmita od 10. prosinca 2019. Novim kolegama želimo dobrodošlicu. E, kolege imaju punopravna prava sukladno poslovniku u svim tijelima parlamenta. A sada današnji dnevni red. Konferencija predsjednika je 28. studenog sukladno članku 157. odredila prijedlog dnevnog reda, konačan prijedlog dnevnog reda e, i do, priopćili ste ga. Postoje zahtjevi za izmjenom dnevnog reda. Klub zastupnika zelenih traži da se rasprava o zelenom planu završi rezolucijom koju bi se trebalo izglasati u siječnju na plenarnoj sjednici. Dajem riječ zastupniku Lamesu da obrazloši zahtjev zelenih. Gospodine predsjedniče, svjedoci smo važnog trenutka, to je prvi akt Europske komisije u ovom sazivu koji ima politički odjek u cijeloj Europskoj uniji. Jako mi je drago da je e, Europska komisija odlučila to predstaviti pred Europskim parlamentom. To je dobar način da se pokaže važnost demokracije i bilo bi dobro da dakle imamo i tekst koji će to popratiti u ovom slučaju rezolucija gdje će Europski parlament odgovoriti na prijedloge Europske komisije. Naravno, mi ćemo kako to kažu i pravila odgovoriti na svaki zakonodavni prijedlog, ali bilo bi dobro da rezolucijom odgovorimo na prijedlog u cjelini i to u, na prvoj plenarnoj sjednici u siječnju. Hvala lijepa. Želi li možda netko govoriti protiv ovog prijedloga? Ne, prema tome možemo sada glasati o ovom prijedlogu dizanjem ruke. Tko se slaže sa zastupnikom Lambercom? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Rasprava o izjavi komisije o Europskom zelenom planu zaključit će se rezolucijom o kojoj će se glasati na prvoj plenarnoj sjednici u siječnju. I sada imamo dakle dnevni red. Prelazimo sada na izjavu Komisije o Europskom zelenom planu. Zahvaljujem na prisustvu predsjednici komisije Ursuli von der Leyen i dajem joj riječ. Ona će uvesti našu raspravu. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Prije dva tjedna Pred ovim sam parlamentom dala obećanje. Obećala sam vam da moja komisija neće gubiti vremena. I eto, jedva dva tjedna kasnije pred vama smo da vam damo prijedlog za zeleni plan za Europu. Europski narodi traže od nas da djelujemo odlučujuće protiv klimatskih promjena. Glasovi Evropljana čuli su se na ulicama i u biračkim kutijama. Radi njih smo danas ovdje i njih radi predstavljamo tako ambiciozan zeleni plan za Europu. I danas im kažemo čuli smo što ste htjeli reći, jasno i glasno smo čuli što od nas očekujete i evo odgovora. Dragi zastupnici, u srpnju ove godine čim sam imenovana klimatske pitanja i program odlučila sam staviti u središte rada moje komisije. Vi ste vašim glasovima odobrili taj plan, a ja sam vam obećala da će igrati ključnu ulogu u svim sljedećim etapama. Franc i ja kao i cijeli kolegi povjerenika vama i svim europskim građanima predstavljamo zeleni plan za Europu i njegov sadržaj za klimu. Činimo to i zato što nam vi trebate, jer ovo nije kraj jednog posla, već početak zajedničkog puta. Napredovat ćemo samo uz vašu potporu. Dragi kolege, ovo nije samo naša vizija za e, kontinent e, sa čistom klimom, već je to i plan za e, put Evrope do 2050. godine. Treba će cijela generacija i više da se to postignemo. Znamo da će ovaj plan morati se razvijati i prilagođavati kroz godine. Bit će to dugačka i trnovita cesta, ali na nama je da e, uspostavimo tempo i nitko ne smije zaostajati. Mi znamo da se to može učiniti. Mi smo odlučni da uspijemo zbog ove, ovog planeta i e, života na njemu. Toliko evropljana, poduzeća i gradova već nam pokazuju kako treba ići dalje. Prošli petak 44 najveća europska investitora koji predstavljaju 6 trilijuna imovine su pozvale Europsku uniju da usvoji što je prije moguće e, zakon o klimi za neutralnost klimatsku do 2050 godine. Oni žele taj zakon. Oni kažu da će im to dati u e, povjerenje za dugoročne odluke. Radi se o pouzdanosti i odgovornosti. I stoga ono što je najvažnije u našem zelenom planu će biti 2020 godina prijedlog prvog zakona Europske unije za klimu. On će uspostaviti jasna pravila tako da i, i ulagači i inovatori mogu planirati svoje dugoročno ulaganje to će predstavljati tranziciju prema klimatskoj neutralnosti i to će biti nešto što će biti odgovorno i e, pouzdano. Sljedećeg ljeta ćemo povećati svoje emisije za smanjenje emisija i ova odluka o ciljevima za 2030. neće biti e, slučajna. To će biti plan koji će, se, e, koji će počivati na procjeni kako bismo bolje razumjeli gdje možemo biti smijeni, a gdje možemo, moramo biti mudri. Želimo biti e, toliko ambiciozni koliko je moguće i želimo biti također i e, realistični koliko god je to moguće. Sve to će biti spremno na vrijeme za COP26 e, u Glasgowu. Europa će e, voditi primjerom, ali također nam treba ambicioznije i multilateralno postupanje za cijeli svijet. Takva pravila nam trebaju. Svaki kontinent mora naći svoj put bez sumnje, ali cilj mora biti isti za sve. A pozitivna promjena treba biti nagrađena, a ne sprječavana. Želimo zaštititi zemlju. Pozdravljamo e, promjene u proizvodnim procesima. Ako kompanije ulažu ulažu u zelene tehnologije i čiste tehnologije, ako poštuju okoliš, ne može biti da se suočavaju sa nepoštenom e, konkurencijom onih koji zagađuju i stoga ćemo primijeniti mehanizam i koji će biti potpuno u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije. E, dragi kolege, dragi zastupnici, Europski zeleni plan e, ne radi se tu samo o emisijama, već se tu radi o povećavanju inovacije, e, kvalitetnoj hrani, modernoj mobilnosti, stvorit će nova tržišta i nova radna mjesta u cijeloj Europi. Europski zeleni plan je naš, naša nova svjetska strategija i u ovom trenutku to je e, strategija rasta koja neće biti konzumeristička, već e, strategija rasta koja će više raditi nego što uzima. To je strategija rasta koja e, pokazuje više skrbi. Poduzeća iz cijela, sa cijelog našeg kontinenta već se okreću zelenoj tranziciji i pretvaraju je u nove poslovne prilike i šanse. Neki pretvaraju plastični otpad u moderni namještaj. Poljoprivrednici koriste satelitske informacije kako bi se prilagodili klimatskim promjenama akumulatori napravljeni u Europi za električna vozila su konačna stvarnost. Moramo investirati u europski potencijal za inovacije. Prije 70 godina e, Evropljani su ulagali u ugljen i čelik i došlo je do povijesnog pomirenja i došlo je do gospodarskog čuda danas ulažemo u obnovljive izvore energije, a zeleni plan za Europu pomiruje naše gospodarstvo s našom planetom, pomiruje način na koji proizvedemo sa načinom na koji trošimo sa našom planetom i poštujemo plan, e, okoliš u kojem živimo. To je srž ovog našeg europskog zelenog plana. Časni zastupnici. Prije godinu dana, točno, grad Katovice je bio domaćin e, konferenciji e, e, globalnog plana za klimu COP24. Taj grad koji je više od stoljeća bio glavni grad ugljena, sada je postao glavni grad klimatske djelovanja. Delegacije iz cijeloga svijeta su vidjele kako su e, bivši ugljenokopi bili postali koncertne dvorane i konferencijske dvorane, a to se nije dogodilo preko noći, a svakako ne bez ulaganja napora I također, Europski zeleni plan se neće dogoditi preko noći, bit će zahtjevan ali je to ono što treba učiniti, prava stvar. Kao i u Katovicama, e, tranzicija će donijeti bolje, zdravije, ravna mjesta, gradovi će biti čišći, e, kvaliteta života Evropljana bit će bolja i veća. Ali ova tranzicija će također zahtijevati vrijeme, podršku i solidarnost. I stoga Odmah sljedeće godine ćemo predložiti mehanizam za pravičnu tranziciju koji će kombinirati javni novac, privatni novac. Europska investicijska banka će to nadgledati, a ambicija je da se dostigne 100 milijardi eura investicija u sljedećih sedam godina. To će biti odskušna daska za one sektore i one regije koje moraju uhvatiti korak Svatko u Europi može biti dijelom ove promjene. Tranzicija se ne tiče samo velikih industrija, to je šansa za naše poljoprivrednike e, i strategije za njih od Laponije do e, južne Italije. Nove generacije poljoprivrednika otkrivaju tradicionalne usjeve i unose novi život u naše e, ruralne regije Europski zeleni plan je na njihovoj strani. Europski zeleni plan će se pobrinuti za prirodno nasljeđe Europe koje je nevjerojatnije zaštitit će bio raznolikost i oživjeti plavo gospodarstvo. Ali mi kao institucije koje služimo evropljenima, mi također moramo eh, raditi, a ne samo govoriti. To će činiti Europska komisija Moramo također naučiti što ta promjena znači za naš svakodnevni život, kako da e, prakticiramo održivost, što to znači za naše zgrade, za naše upravljanje otpadom, za putovanje, za korištenje papira ili bilo što drugo. Danas smo na kolegiju uspostavili ciljeve za da komisija do 2030. godine postane klimatski neutralna. Po pozivam parlament i vijeće da naprave isto. To je izazov, ali napravimo to zajedno. E, podržimo inicijative naših građana, e, sudjelujemo za, u radu e, učitelja i onih koji obrazuju našu djecu, jer oni nisu samo prometrači, oni su vrlo aktivni protagonisti u cijeloj ovoj stvari. Naš e, klimatski pakt će biti sa njima i za njih i za sve one koji su spremni odigrati svoju ulogu u ovome poduhvatu. Cijeli kontinent treba mobilizirati od gradonačelnika malih i velikih gradova do svih institucija na europskoj razini. Svaki član moje komisije će biti uključen, svaki, svaka država članica, svaki odbor u ovome parlamentu. Zapravo ništa od ovog neće biti moguće bez vaše podrške. Treba će nam ambiciozno zakonodavstvo, treba će nam sedmogodišnji proračun koji će biti spreman e, suočiti se sa izazovom. Danas govorimo o zelenom planu ovdje u parlamentu, sutra ću ga predstaviti našim vođama u vijeću, a kasnije Franz Timmerman će to predstaviti na kopu 25 u Madridu. Počnemo sa ovim poduhvatom zajedno. E, dragi kolege, dragi zastupnici, neki kažu da je trošak ove transformacije previsok. Nemojmo nikad zaboraviti koja je cijena nedjelovanja. Svake godine ta cijena sve više raste. Trošak poplava je 5 milijardi godišnje za naše građane. Svake godine naše gospodarstvo gubi gotovo 10 milijardi e, eura zbog suša, a poljoprivrednici plaćaju najvišu cijenu za to. A to je tek početak. Ali to ne mora biti tako. Možemo se oduprijeti. E, vrijeme je, nije kasno sa ovim planom za djelovanje E, ovaj trošak e, će biti održiv, a mnogi evropljani već djeluju. Samo prije samo jedne godine nitko ne bi mogao niti zamisliti da će milijuni protestirati za zaštitu klime. Naši građani biraju čistu energiju, naši znanstvenici razvijaju tehnologije budućnosti, naše obitelji se odriču plastike i E, biraju lokalno proizvedenu hranu. Naš europski zeleni plan je za sve njih, on je ambiciozan, e, napravljen je tako da bude pravičan, napravljen je u Europi, za Europi, da predvodi put do klimatske neutralnosti 2050. godine. Europa je uvijek davala ono najbolje kada smo radili zajedno kao zajednica, mi dajemo najbolje od sebe kad smo smijani i kada su nam ciljevi visoko postavljene. Sa Europskim zelenim planom zaista ciljamo visoko. Evrops, Evropljani nas pozivaju, traže od nas da budemo predvodnici promjene, a sada je na nama da odgovorimo na njihov poziv. Puno vam hvala. Grazie. Hvala predsjednici von der Leyen. A sada ćemo dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. Zastupnica De Lange ima tri minute u ime Europske pučke stranke. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospođo predsjednice što ste danas predstavili viziju, plan i e, ideje vaše Europske komisije za zeleni plan. Što se Pučina tiče za nas e, i kršćanske demokrate, naše su motivacije vrlo jasne. Mi mislimo da nismo vlasnici ove planete, samo i e, je čuvamo za buduća generacija iz toga. imamo moralnu obvezu da je štitimo. A za nas, ono što smo danas rekli, to nije samo plan, to je svečano obećanje naše djeci i našim unucima. Predsjednik, predsjednica Europske komisije govorila o mjesecu na, čovjeku na mjesecu. Ona je u pravu. Ako ciljamo nešto što je tako teško doseživo, e, zahtjeva hrabrost, ali moramo djelovati. Mi smo možda zadnja generacija koja može djelovati, koja može e, učinkovito djelovati i moramo to napraviti. Istovremeno, pučanima je jasno da e, muškarca ili ženu ne možemo poslati na mjesec tako da nešto branimo ili da povisujemo poreze, da kažemo ljudima što moraju ili ne smiju raditi. Mi to radimo tako što ćemo objediniti najbolje i najpametnije. Treba nam istraživanje, pametna rješenja i najčistija industrija koja će otvoriti radna mjesta i koja će dati šanse evropljanima. Neka Europa bude taj kontinent koji će napraviti alternativna goriva za avione, da skratiti puteve željeznicama. Neka Europa bude taj kontinent koji, koja će proizvoditi čelik bez CO2. Mi, pučani, nismo možda ratnici za klimu, ali smo pametnjakovići koji rade za eh, klimu. Dakle, to je ono što treba eh, Europi nitko ne smije zaostati kao što je već rečeno ne smijemo opteretiti one koji to sebi najmanje mogu priuštiti moramo to raditi tako da radimo sa našim poljoprivrednicima šumarima jer oni pokrivaju više od tri četvrte e, površine europe neki e, se doživljavaju kao e, zločinci u ovoj debati a oni su zapravo dio rješenja moramo im pomoći tako da ćemo im omogućiti poštene cijene za njihove proizvode i e, pošteno natjecanje u cijelom svijetu, a osim toga moramo biti koherentni i konzistentni jer zapučene je jasno da ambiciozna klimatska politika i pametna industrijska politika mora ići ruku pod ruku. Zeleni plan bez dobrog plana za našu industriju neće do, dovesti do promjena koje trebamo i koje želimo. Trebamo ambiciju u e, poslovnim e, E, okruženju. Treba nam pošteno okruženje za natjecanje, moramo biti sigurni da ostali dijelovi svijeta ili su surađuju ili nemaju pristup europskom tržištu. Danas je dan da stavimo tu točku na obzor. Moramo se dogovoriti e, e, o smjeru kojim smo krenuli imamo istu ambiciju, ali posao tek počinje u odlučivanju kako ćemo to postići. Moramo imati viziju i moramo imati praktičnu strategiju, a pučani to mogu i žele. Hvala. Grazie, presidente. Hvala lijepo. Sada dajem riječ ime socijalista i demokratu, predsjednici Garcia Perez. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa predsjednice. Danas otvaramo novo razdoblje i za Europu i za našu planetu. E, Europska komisija, zahvaljujući sjajnom radu Fransa Timmermansa, za nas nudi nešto više od prijedloga. Zapravo nudi nam novi model rasta koji ima za cilj transformirati Europsku uniju u pravednije, naprednije društvo koje može dati odgovore na izazove klimatskih e, promjena. U studenom parlament je rekao da smo ugroženi na klimatskom e, području za nas. To nije samo slogan, radi se o upozorenju koje traži hitne iznimne mjere. Zeleni plan je nešto to što je potrebito Europi eh, da bismo eh, se transformirali, da bismo prešli s fosilnih goriva i da bismo postigli do 2050. klimatski neutralnu Europu. Ukoliko želimo to postići pravednim putem, treba nam tri stupa. Prvi stup eh, jest zeleni stup, ispunjavanje agende 2030. Ujedinjenih naroda. Zato smatramo da je vrlo pozitivno što ovaj prijedlog uključuje naše ciljeve održivog razvoja u europski semestar. Osim toga, ovaj zeleni stup znači imati zakon o klimi s jasnim ciljevima i s postizanjem klimatske neutralnosti. Drugi stup je crveni stup. Radi se o socijalnoj dimenziji zelenog plana. Unutar zelenog plana nužna nam je realna socijalna dimenzija što ćemo ostvariti snažnim socijalnim stupom e, kako bismo se naše gospodarstvo transformirali tako da nitko ne zaostaje, da oni koji su najugroženiji ne trebaju snositi najviše posljedica klimatskih promjena. I treći stup je financijski stup koji će biti ključan za uspjeh zelenog zelenog plana. Radi se o 260 tisuća milijuna eura. Treba nam e, višegodišnji financijski okvir sa 1,3 e, nacionalnog dohotka. Treba nam pravedan porezni sustav e, i smanjenje emisija CO2. Europska unija se ne može sama boriti protiv klimatskih promjena. Dakle, ovo predstavlja važnu priliku da jednostavno naše standarde u svim područjima e, prenosimo na ostatak svijeta, na milijune osoba koji sada protestiraju i bore se protiv klimatskih promjena. Ti su svi ljudi spremni na promjene. Mi, socijaldemokrati, također smo spremni na promjene. Pa postavljam pitanje, jesu li naši vođe i jesu li ostale političke snage spremne na promjenu? Odgovor je da moramo krenuti naprijed. Sada u ime kluba zastupnika Renew Europe predsjednik Čološ. Drage kolege, predsjedniče, predsjednice, zeleni plan je početak procesa kojim će e, Europa krenuti u borbi za klimu. Ali uspjećemo samo ako to promijenimo u šansu za naše građane i za naša gospodarstva. Ako je pođemo tim putem, Renju, Europe će biti e, vrlo zahtjevan partner koji možete vjerovati. Mi smo poveli deklaraciju o, e, alarmatno stanju klana klime iako želimo da zeleni plan stvori šanse, moramo izbjeći da e, gomilanje birokracije. Zeleni plan ne smije biti novi izvor birokracije, već novom društvenom dinamikom. Moramo djelovati brzo, ali moramo angažirati e, cijelu Europu i mobilizirati e, cijelu Europu oko ovoga projekta. Prvo, da bismo pokrenuli promjene, moramo znati kakve su nam ambicije za naš budući klimatski zakon i moramo postaviti standard. Drugo, moramo se suočiti sa time da je tranzicija prema neutralnoj ekonomiji izazov za mnoge naše gospodarske sektore. To će pozvati na masivno investiranje, kreativnosti i solidarnost sa ljudima i sektorima koji će biti suočeni sa najizazovnim transformacijama. Treće, dvostruki pristup zelenoj digitalizaciji i tehnologiji je za nas vrlo nužan. Digitalne tehnologije su jedinstveno pozicije da budu oruđe za ublaživanje klimatskih e, promjena. I četvrto, ne smijemo se protiviti tradicionalnim politikama, već modernizirati naša tradicionalna oriđena. Kohezija i zajednička poljoprivredna politika mogu dovesti do e, ostvarenja naših ambicija. Zelene ambicije se moraju integrirati sa reformom politike koje su već na stolu. Drage kolege, E, razdoblje ispred nas je izazov za generaciju, ali sa odlučnošću i timskim radom ovo može biti šansa za nas najizazovnije. Za nas neće biti samo da odredimo e, ambicije, već da nađemo rješenja i možete vjerovati Renew Europe da će biti aktivan član u tome. Hvala. Hvala. Sada u ime zelenih predsjednik kluba Filip Lamberts. Dragi kolege, drago nam je, drago nam je da je nova komisija zaista kao okosnicu svog e, djelovanja novom zimom sazivu stavlja ekologiju e, i normalno je da plan, zeleni plan na samom početku rada komisije e, bude tek u skici, ali moramo vidjeti hoće li se sve ove dobre namjere pretočiti u konkretno djelovanje. Mi ćemo to suditi prema četiri kriterija. Prvo, Europska komisija mora u potpunosti sudjelovati da se ograniči globalno zatopljenje na 1,5 stupnjeva. Jer ovo što je do sada napravljeno nije dovoljno i zaista u prvih 100 dana djelovanja ove komisije trebamo tražiti da se do 2030. godine e, emisije smanji za 65% posto Drugo, moramo djelovati na pitanja biološke raznolikosti, iscrpljivanja sirovina, onečišćenja prirode o kojoj ovisimo jednostavno na život o tome ovisi. Drugo, kako bismo uspjeli u ekološkoj tranziciji, ona mora biti solidarna, mora ići ruku pod ruku sa drastičnim smanjenjem nejednakosti ekonomske i socijalne prirode. Financijski gledano skuplje je e, proizvoditi na održiv način i e, moramo zbog onih koji žive u e, problematičnim uvjetima i se osiromašuju pokazati solidarnost. To su nam i pokazali žuti prsluci. Klimatska tendricija i to je treće, će otvoriti nova radna mjesta, ali neka će se mjesta i ugasiti i zato moramo njima pomoći i e, ono što će se zaraditi iz fonda ne može ići u džepove oni koji ulažu i koji su profitirali u, e, od fosilnih goriva oni koji su profitirali od fosilnih goriva trebaju najviše platiti ovu tranziciju. Četvrto, sve javne politike, jer nema smisla dio europskog proračuna koristiti za borbu protiv klimatskih promjena, ako drugi dio pogoršava situaciju s klimatskim promjenama. E, za sada zajednička poljoprivredna politika i dalje produktivističke prirode. I e, što da radimo sa e, ovom strategijom usmjerenom slobodnoj trgovinskoj razmjeni u svijetu? Dakle, Gospođo predsjednice, vaš projekt govori o jednom pitanju, uočava kontradikcije, ali nedovoljno ste jasno razradili rješenja. I isto tako, zeleni plan neće funkcionirati, ne bude financijski svijet u e, svrhu e, zelenog plana, jer od krize 2007. 2008 financijske krize grabežljiv e, DNK financijera i dalje se nije puno izmijenio. I za kraj, prošlo je 60 godina od kad su znanstvenici po prvi puta napravili vezu između ljudske aktivnosti i klimatskih poremećaja. 50 godina već da znamo kako je štetno proizvoditi i trošiti bez e, kraja. E, 30 godina prošlo od kako je Jacques Chirac rekao da nam kuća gori, a mi e, odvraćamo pogled. A 20 godina već samo jačaju klimatske emisije. Mi smo rekli da trebamo smanjiti stakleničke moramo smanjiti stakleničke plinove. Vrijeme je sada za sve bitke. Vaš plan, gospođo von der Leyen, trebao bi četiri planeta da se održi europski način života, a mi imamo svega jedan planet. Hvala. Sada zastupnica Sardone u ime kluba zastupnika Identitet i demokracija. Hvala vam predsjedniče. Ja sam ovdje nova, ali doista nisam znala da moramo bez dokumenata raspravljati o njima. Možda bismo mogli barem dvije stranice dobiti pola sata ranije, ali valjda je demokracija takva da oporba ne može dobiti materijale o kojima raspravljamo. Govori se o 50 koraka, govori se o nekim snovima, o neutra realnosti do 2050. Jeste li razmišljali o socijalnim i gospodarskim učincima ovog plana? Ja u potpunosti shvaćam da komisija želi predstaviti e, sebe u najboljem svjetlu, jer niste baš najvoljeniji, da tako kaže, ali, da kako kažem, ali nemojte samo pucati suvremene slogane ili e, krilatice. Umjesto da govorite o kvalitetnoj hrani, pitam se što je to kvalitetna hrana, je li to onaj semafor o um, nutricionističkim vrijednostima ili je to maslinovo ulje iz Tunisa ili naranđe iz Afrike. Dakle, čini se da sklapamo trgovinske ugovore s državama koje nemaju iste standarde. Da ne govorimo o plastici, govorite o tome da se trebamo osloboditi od plastike, a sporazumijevate se i dogovarate s državama koje koriste plastiku. Govorite o akumulatorima koje proizvodimo u Europi. 70% svih akumulatora danas proizvode Kina, Japan i Koreja. Onda sam slušala kako ste opisivali prijelazak s ugljena čelika sada na električnu energiju, pa se pitam nije li možda e, to želja neke države da promijeni svoj proizvodni program o trošku sviju nas. Možda smo se samo mi toga dosjetili i nas to muči, ali čini mi se da je to prilično jasno. Govorili ste o 100 milijardi eura ulaganja u e, sljedećih 7 godina, a vi sami e, tražite najmanje pogreške u proračunima e, država kada rješavaju svoja hidrološka pitanja. To vrijedi za Italiju, ali i vrijede i za sve druge države. I na kraju Nekako mi se čini da po drugi put slušamo Junkerov plan, jer je on govorio o učinku multiplikacije. Dakle, 1 euro ulažemo i zarađujemo 1500%. Ne, to se nije odvijalo na taj način. Tako da doista želim e, da imate realnu predođbu o stvarima i umjesto slogana krenete na dijela. Hvala vam. Zahvaljujem. Za ECR kolega Legutko. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospođe predsjednice, samo tri stvari. Prvo, ovdje se sastajemo u izvanrednim okolnostima raspravljamo o velikim klimatskim promjenama raspravljamo o e, energetskim ciljevima a evo samo nakon deset dana nakon što je komisija stupila na snagu i prije no što smo krenuli u provedbu dodatnih e, klimatskih ciljeva, e, taj pristup je ambiciozan, ali nije mudar ili oprezan po mom mišljenju. E, broj dva, u ECR-u e smo mislili da će nova komisija biti opreznija od prethodne, da će surađivati s državama članicama u okviru ugovora. Ako pročitamo članak 15. ugovora, on jasno kaže da je Europsko vijeće to koje definira smjer europskih politika, a Europsko vijeće se sastaje sutra Zamislite o čemu će razgovarati, o EU klimatskim politikama, dugoročnim. Pa se pitam što radimo ovdje danas. E, pokušava li komisija preuzeti inicijativu, oduzeti ovlasti državama članicama? Ako pogledamo unatrag 2013. godine Europsko vijeće jednoglasno je dogovorilo da ciljevi 2030 trebaju e, biti e, dogovoreni kompromisom nakon dugotrajnih bolnih pregovora. Danas se spominje klimatska neutralnost do 2050. To je nešto što bi trebalo e, proći isti put tako da vlade država članica ne bi trebale biti gurnute u stranu kada se odlučuje nešto tako važno. I treća stvar, gospođo predsjednice, proteklih mjeseci smo puno slušali o zelenom valu koji zapljuskuje Europu. Međutim, kada taj val dođe do Baltičkog mora pa putuje dalje Dunovom, to onda nije niti val koji bi bio spomena vrijedan. Zašto? Zato to što je istočnoj Europi strategija naišla na konfuziju, nudi više pitanja nego odgovora. Jesu li ciljevi vjerodostojni i ostvarivi i što će to značiti za naše industrije? Vi ste nam opisali neku vrstu raja, pa tko ne bi volio živjeti u raju? Međutim, kako u to uvjeriti milijune europljana? Kako je nova komisija u samo deset dana nakon preuzimanja mandata u potpunosti razumjeti e, koliko je dramatična promjena pred našim gospodarstvima zbog zelenog plana. Znate li što će to značiti na socijalnoj razini? Troškovi i e, osobne tragedije. I četvrto, to je nešto što sam htio preskočiti ali ipak ću kratko naglasiti. Radi se o plinu. E, strategija je ovdje potpuno konfuzna. Plin treba biti dio dekarbonizacije u nadolazećim godinama, ali opet zabranjuju se buduća ulaganja u područje plina, što dodatno donovi, dovodi do zabune ili konfuzije. Tako da bih sada zaključio, gospođo predsjednice, i rekao bih ako krećemo naprijed, to trebamo učiniti na vjerodostojan i ostvari način. Inače možete imati sve moguće ciljeve ovog svijeta, ali oni neće značiti ništa ukoliko ih ne budemo mogli ostvariti. ako ih budete pokušali ostvariti silom, posljedice mogu biti katastrofalne. Hvala lijepa. Predsjednik Obri, predsjednica Obri Gue. Hvala lijepa, gospođo predsjednice komisije. E, današnja rasprava nije uobičajena rasprava. Govorimo ovdje o vrlo važnoj temi koja jednostavno ne može biti politički obilježena. I to je nešto što će obilježiti generacije koje dolaze. Europska komisija predstavlja akcijski plan, ali svaka inicijativa o klimi bit će e, izlišna ako se ne pozabavi porijeklom e, problema, a to je velike nejednakosti i e, bezgranično korištenje ekosustava. Trebamo vidjeti da sve ovo što se predlaže je e, razumno, ali ne dajete u vašem planu nikakve obvezne aspekte i nemamo financijske aspekte. Vi govorite o akcijskim planovima, o strategijama koje najavljujete, ali ima vrlo malo tu stvarnih zakonodavnih prijedloga, a na taj način nećemo spasti naš planet. U vašem planu ima puno kontradikcija koje će ga jednostavno učiniti jalovi trebamo e, izaći iz toga e, načina da koristimo fosilna goriva, a e, nemamo učinkovit plan. Što se tiče poljoprivrede, kako povećati ekološku poljoprivredu, a pritom se ne osvrnuti na zajedničku poljoprivrednu politiku? Što kako možemo bolje postupiti u željezničkom prometu, a da pritom ne uništimo državna poduzeća? Plan ovakav kakav ste ga predstavili neće omogućiti da se za 50% smanje emisije stakleničkih plinova kojim bi se trebao poštovati Pariški sporazum. I ono što je najvažnije za naš klub, u vašem planu nema socijalne dimenzije a vi ste i sami rekli da oni koji žive u nepovlaštenim uvjetima će biti njegove prve žrtve energetske tranzicije. Nećemo klimatsku krizu riješiti protiv naroda ili pak tražeći od njih da plate najveći ceh kao što je Emmanuel Macron pokušao napraviti u Francuskoj. Ovakva tranzicija mora se napraviti za i s europskim narodima. I zaista u Europi je potreban novi zeleni plan, nešto što se bez presedana od posljeratnog razdoblja. I predlažem vam danas plan kojeg će mi podastrti kao Ujedinjena europska ljevica. Mi imamo konkretne prijedloge, deset stvari koje predlažemo. Klimatski zakon e, koji će biti obvezan i prioritetan treba smanjiti za 70% emisije stakleničkih plinova do 2030. godine. Najaviti veliki plan ulaganja da 2050. godine imamo 100% obnovljivih energija i isto tako moramo paziti kako se ponašaju poduzeća. Treba također krenuti u veliki plan e, energetske obnove e, u zgradarstvu. Moramo na revolucionaran način promijeniti našu poljoprivredu. Moramo krenuti na Um, solidarni protekcionizam, moramo imati e, financijska sredstva protiv mjera štednje i moramo se boriti protiv izbjegavanja i utaje poreza. To je ono što od nas zahtijevaju narodi i to će nam pomoći da se ovaj plan ostvari. Imate tri mjeseca dok se definitivno ne objavi strategija Europske unije. Mi tražimo da parlament traži od Europske komisije da poveća ambicije i napravi bolji program kako bi zaista pomogao planetu. Zastupnica Evi u ime e, neovisnih zastupnika. Hvala vam. E, klimatska neutralnost do 2050. Sjajan plan i sjajni su i drugi prijedlozi. Kružno gospodarstvo, briga za šume, briga za kvalitetu zraka. Međutim, ostaje još puno dvojbi. Prvo, gdje ćemo pronaći financijske resurse za taj e, prijelazni period? Jer e, Europska komisija nam kaže da nam treba 260 milijardi eura godišnje za to do 2030. A revizorski sud prije nekog vremena rekao je je da nam treba 1150 milijardi godišnje od danas pa do 2030. da bismo učinili sve ono što treba učiniti. Tako da se bojim predsjednice da smo udaljeni, jako udaljeni od e, e, ciljeva. E, vi ste usporedili naš napor sa odlaskom prvog čovjeka na mjesec, pa jeste li sigurni da imamo dovoljno resursa jer niste pokazali previše hrabrosti vezano za vlastita sredstva, to je porez na plastiku, kružno gospodarstvo i slično. E, sličan vam je plan kao i plan vašeg prethodnika Junkera koja će biti uloga Europske središnje banke i u konačnici ukoliko želimo biti ozbiljni zelena reforma je ključna reforma koju više ne smijemo odlagati. Hvala lijepa zastupnik Piper. E, puno hvala predsjedniče, ja pozdravljam ambiciozne klimatske ciljeve. Ukoliko budemo troškovno učinkoviti, Europa ima velike mogućnosti izgraditi e, naše e, gospodarstvo na način da ćemo postići smanjenje za 40% emisija CO2. Prijelazak na obnovljive izvore energije prihvaća jačanje e, zemnog plina kao prijelazne tehnologije. To nam treba, trebaju nam i e, plinovodi, e, treba nam vjetroenergija, solarna energija uz korištenje vodika. Radi se doista o tome da bismo trebali imati ogromne količine zelene električne energije. Pregovori oko toga trebaju početi odmah. Europska e, prijelazna energetska politika treba biti glavna politika u odnosu na naše gospodarstvo i na naše susjede. I na kraju tržišno gospodarstvo treba biti klimatski neutralno. ETS sustav trebamo prenijeti i na sa promet i na zgradarstvo. E, to znači inovacije. E, dobar dizelski automobil je danas e, automobil koji manje onečišćuje nego električno vozilo i u tom smislu veselim se zanimljivoj raspravi u budućnosti. Hvala vam. Thank you for Hvala lijepa, gospođa Dali, jedna i pol minuta. Hvala lijepa, predsjednice von, der Leyen, do predsjedniče Timmermans. U sljedećim godinama trebamo planirati novi gospodarski model koji želimo usvojiti. Europski zeleni plan može biti industrijska revolucija koja će u srži imati socijalna prava, prava radnika, održivost i konkurentnost naših industrija. Plan koji ozbiljno želi postići zelene rezultate treba biti potpomognut obvezujućim ciljevima i mjerama ne samo na razini Europske unije, već i na razini država članica. Iza nas su dani kada su države članice željele odgađati takve aktivnosti. Da bismo postigli ugljičnu neutralnost do 2050. treba nam 55% smanjenja CO2 cilj za 2030. i prijelazni cilj do 2040. E, to će dati onda jasnu sliku i državama članicama i industrijskim sektorima sektorima. Kamo e, želimo stići i niti jedna industrija se ne smije skrivati iza, među, međunarodnih mehanizama kako bi odgađala aktivnosti. Svi trebamo sudjelovati, a tu uključujemo i e, brodarsku e, industriju i zračni promet. Trebamo politike izravnih ulaganja u čiste tehnologije u svim sektorima. Zahtjevamo inovativne načine e, pronalaska sredstava za ova nova ulaganja. Trebamo vidjeti kako motivirati i mobilizirati javni i privatni novac kako bismo imali dobre projekte, dobra nova radna mjesta i kako bi naši radnici bili spremni za ovo prijelazno razdoblje. Vjerujemo da Europski zeleni plan ima potencijale, spremni smo surađivati s komisijom kako bismo napredovali socijalno, gospodarski i u okolišnom smislu. Poštovane kolegice i kolege, imam zahtjeve, imam plave karte, međutim nemamo vremena jer već e, smo prekoračili vrijeme tako da se ispričavam. Molim vas lijepo da se držite jedne minute. Gospodin Kamfan. Madame Gospođo predsjednice, gospodine potpredsjedniče, ponosan sam danas što sam evropljanin i zahvaljujući vama sam ponosan što sam evropljanin. Zato što ste vi u deset dana predstavili najveći plan europske tranzicije za cijeli jedan kontinent. Sjedinjene američke države povlače se iz Paroškog sporazuma, a mi ubrzavamo Rita. I Zelenski plan je tu da uvjeri one e, e, koji e, misle da se ništa neće promijeniti i one koji misle da se sve može promijeniti u času. Ne, trebamo polako ostvariti cilj, a to je neutralne emisije ugljika 2050. godine. Moramo imati klimatske zakone, ali moramo imati i podatke i ciljeve za 2030. godinu. Čuli smo trebamo pravno obvezujući za 55% smanjiti e, emisije do 2030. godine. Isto tako Europska e, unija više neće potpisivati trgovinske sporazume ako u njima ne bude odredba o e, klimatskim e, aspektima i vaš, uz vas će stajati i klub Renew. Gospođa Tusana, jednu minutu. Gospođo von der Leyen, ovo što vi predlažete i bi bilo izvrsno prije 25 godina, ali prošlo je 25 godina, i mi smo sada u 2019. godini i pred nama je katastrofa. Treba nam zeleni plan koji će tražiti da se 2030. godine e, sada smanje emisije za 65% barem, a ne kao za 50% kao što to vi predlažete. Moramo prestati financirati ugljik i sve one koji uništavaju naš planet. Ovakve male mjerice, polumjerice prijetnja su našem planetu. Ali mi ne trebamo novce koje vi tražite 2000 milijardi do 2030. Mi trebamo toliko novaca svake godine. Vi jednostavno ne idete dovoljno daleko u rješenjima jer i dalje mislite da moramo biti obazrivi prema multinacionalnim tvrtkama i mnogim drugima zeleni plan ne smije biti neka stidljiva plan, već moramo napraviti stvari, moramo tražiti jasno i glasno da se naše gospodarstvo i način života promijene i moramo zaista budno pratiti kako bi države i poduzeća poštivale obveze na klimatskom planu. Moramo promijeniti ekološko ponašanje. Doista mi je žao, morat ću vas prekidati jer nemamo više dovoljno vremena. Dvije minute, gospodin Borkija. Hvala. Hvala predsjednice. Ono što sam htio reći gospođi von der Leyen, dok još ovdje, a nije ništa osobno. Ja sam djelomično u manjem opsegu mogao pratiti njeno izlaganje. Međutim, da bismo se popravili, trebamo se koncentrirati na kritična pitanja. U prvom redu, odakle nam novac da bismo financirali ovaj drugi dio Junkerovog plana, ako to tako mogu nazvati. A ja E, nisam ovdje predstavnik velikih investitora koji raspolažu milijardama, već govorim u ime naših državljana koji su zabrinuti za taj zeleni plan. Ljudi se boje da e, mjere koje su dugoročne trebaju imati prave planove kako ne bismo ulazili u e, vrlo dvojbene, a vrlo e, skupe projekte a i kako ne bismo previše bili okrenuti trećim državama. Govorim o kineskom pritisku na tržište čelika. Što ćemo e, po tom pitanju učiniti u zelenom planu? Hoćemo li trpiti gušenje i gašenje naše industrije kao što se to događa do sada? E, naša konkurentnost je jedan od problema s kojima se susreću naša poduzeća kada se suočavaju sa agresivnim nastupom e, suprotnih e, tvrtki, tvrtki koje djeluju na međunarodnom tržištu. Proračun će izvući sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira, povući će se sredstva iz poljoprivrede, iz kohezijskog plana, tako da će se neka poduzeća morati zatvoriti samo zbog smanjenja emisije CO2. Tako da zaključujem i kažem Ispričavam se, ne možete, ne možete iznositi zaključke, prekoračili ste vrijeme. Zašto ja uvijek moram doista e, prekidati? Imamo još 20 zahtjeva, 20 zahtjeva za spontana javljanja. Ako ovako nastavimo, biti će vrlo teško da bilo tko dobije riječ u spontanom javljanju. Tako da svi koji sada dobijete riječ, molim vas da poštujete vrijeme, ja ću vas prekidati. E, jedna minuta, gospodin Vondra. Hvala vam. Ja ću samo reći sljedeće. Zašto komisija traži od parlamenta da slušamo evo, sve ovo? Zašto niste napravili tiskovnu konferenciju? Govorim ovdje o našem ugličnom otisku. Mi smo ovdje samo dva sata, doputovali smo iz cijele Europe i evo, Radi se o programu kojeg zovemo deal ili plan, ali to je zapravo zelena revolucija. Mi smo konzervativci i ne vjerujemo u revolucije. Da, Želimo se ponašati na odgovoran način prema našoj planeti, želimo zaštititi prirodu, to je naša dužnost. Međutim, cijena ne smije biti ispred drugih ciljeva, odnosno ne smije biti iznad mjerljivih troškova koje će onda dovesti do druge revolucije koja će odbaciti sve ono što imamo, a to je mir i miran suživot europskih naroda. Zeleni plan ne smije postati novi komunistički manifest u zelenoj boji. Gospođa Modik, jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Konzervativci mogu biti potpuno mirni. Ovaj prijedlog nema nikakve veze, nažalost, nikakvom revolucijom. Jednostavna je situacija. Moramo smanjiti emisije, moramo smanjiti količinu e, uporabe ugljena i to trebamo napraviti na socijalno pravedan način. Ovaj prijedlog ima puno dobrih elemenata, no je li to dovoljno za postizanje klimatske neutralnosti? do 2050. Mislim da prvo trebamo ostvariti ciljeve do 2030. koji moraju biti dovoljno visoki. U ovom trenutku nalazimo se u izvanrednom klimatskom stanju, a vi ste rekli da do 2030. očekujete smanjenje koje je manje od smanjenja koje predviđaju naši znanstvenici. Ja to ne razumijem. Mislim da trebamo smanjiti emisije za 65% najmanje. Ne znam, imamo li dovoljno sredstava da bismo proveli ovaj plan, jednako e, kao i u šumarstvu te e, u zgradarstvu. Hvala vam. Jedna minuta, gospodin Kreon. Hvala, moram reći da dosta je, imamo i tu pozitivnih argumenata iz vaše prezentacije, međutim još uvijek dosta sumnjam u realizaciju vašeg ambicioznog programa. Potrebna nam je ogroman proračun i znamo da sve države članice nas neće slijediti u tom smislu. Moramo spriječiti groznu cijenu e, koju bi se trebala platiti ako se ne djeluje. Ali sada moramo ulagati i moramo sačuvati i naš planet i naše tržište rada. Kako bismo to omogućili moramo uložiti u istraživanje i razvoj. Moramo na transparentni način ostvariti dijalog s našim građanima i moramo posebnu pozornost posvetiti najsiromašnijim dijelovima našeg kontinenta. Na prošloj plenarnoj sjednici proglasili smo klimatsko krizno stanje, ali ne trebaju nam više riječi, već više dijela. Hvala gospodin Marinesku na minutu i pol. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, moramo eh, reći da je jako e, važno izraditi sve e, ove planove. Nadam se da ste kontaktirali sve glavne uprave Europske komisije te da ste vaš plan utemoljili na izvedivim prijedlozima. Htio bih e, vas zamoliti da u narednom razdoblju date e, više e, podataka, iznijansirate vaš program kako bi ne biste E, zakonima koje ćete usvojiti poboljšali situaciju na jednom području, a time ga poboljšali na drugom području. Biće stoga važno procijeniti utjecaj i učiniti takve e, studije jer je važno kako će se sve ovo odraziti na klimu, ali također i na radna mjesta i na konkurentnost. Nadam se da ćete raditi u skladu s e, bliskom konzultacijom s industrijskim sektorom te da ćete imati izvedive planove. Nadam se da ćete donijeti i mjere koje su e, važne i kako će se koristiti e, također i program obzor. Neki će sigurno zagovarati da se sredstva iz fonda Obzor koriste za ovu svrhu, a ne e, za temeljno istraživanje. Hvala vam. Moram vas prekinuti jer svatko mora imati mogućnost da govori na isti način. Gospodin Ertu na jednu minutu. Hvala. Najprije dopustite mi da zahvalim gospodinu Timermansu. Uložili ste proteklih tjedana velike napore. Koristim ovu priliku kolege da sve nas, naglašavam sve nas, e, zatražim da Europski zeleni plan postane novi Europski zeleni plan. Vratimo se New Deal Sjedinjenih američkih država iz 30. godina je kas nije ostvario mnoga radna mjesta, gospodarski rast i e, socijalnu jednakost. I to je ono što moramo ponoviti ovom e, zelenom revolucijom. Trebamo zeleni ugljik koji ćemo proizvoditi na zeleni naš. Trebamo zelenu energetiku. Bez obzira radilo se o velikim gradovima ili o malim selima. Hvala još jednom na vašim naporima, gospodine Timmermans. Gospodina Davis na jednu minutu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je zeleni plan značajan. Mi e, moramo paziti da nešto napravimo za plavi svijet oko nas. Zatrovali smo mora u e, nekim morima se e, zbog naših zakona koje ne primjenjujemo još uvijek riba baca kao škart. Ne smijemo pretjerano e, loviti ribu, ali moramo raditi na tome da ponovno izgradimo riblje stokove. Ako održivo stavimo u prvi plan, onda ćemo moći promicati takvo što u cijelom svijetu i moramo tražiti da dobro upravljamo svjetskim morima. Gospodine potpredsjedniče, bili smo mnoge bitke. Ovu bitku je bitka u kojoj možemo pobijediti. Učinimo nešto za mora kako bi se stvarno situacija poboljšala. Gospodin Burkat na jednu i pol minutu. Oprostite kolege, najprije e, gospodin ministro, oprostite što ste me ispravili. Sada smo u fazi klimatske krize, mladi ljudi izašli su na ulicu i traže da djelujemo plješćem komisije bio sam zastupnik i ministar za ekološka pitanja. E, pozdravljam rad, ovo je prva Europska komisija koja se bavi ovim pitanjima. Međutim, još uvijek ovo što radite nije odlučujuće ali mora biti odlučujuće. Zeleni plan za sada je plan obećanja, ali nema još konkretnih djelatnosti. Da li komisija se želi približiti um, ciljevima emisija iz Pariškog sporazuma? Jeste li spremni za to? Jeste li spremni povećati ciljeve za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju? Jer energetika je ključna moramo pospješiti energetsku pretvorbu. Mi e, tražimo da se djeluje odlučujuće i sada odmah sretno. Hvala sada gospodin Buhat na jednu i po minutu. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, Europski zeleni plan je dao tri obećanja. Prvo smanjenje emisija, drugo otvaranje radnih mjesta i treće poboljšanje kvalitete života. Smanjiti emisije to je plemenita zadaća, međutim to neće zaustaviti klimatske promjene zato što je samo 10% emisija emisija koje dolaze iz Europske unije. Imamo sada 300 novi novih termoelektrana u Kini. Uza sve naše napore nećemo ostvariti ciljeve. Dakle, zeleni plan je nešto što je e, što ne može dati predvidljive rezultate, samo će opteretiti naše građane. E, druga stvar, udarac našoj automobilskoj industriji. E, u mom gradu Audi će morati zatvoriti preko tisuću radnih mjesta. E, dakle, Europska unija se vodi u recesiju. Gospođo predsjednice komisije koja više niste ovdje, bacate nam klip pod noge. Trebamo promjenu mentaliteta, trebamo slobodu umjesto subvencija, trebamo planiranje, predvidljivost i pravnu sigurnost. To isto tako znači, poštovane gospođe i gospodo, stvarno poštovanje onoga što smo si obećali, a to je tehnološka neutralnost. E, e, Komisijo, e, možete li odustati od vaših fantazija i opustiti nama sektoru realnih ulaganja da vodimo glavnu riječ? Gospodine Fjoki, izvolite. Dragi pod potpredsjednice eh, McGuinness i eh, draga gospođo von der Leyen koje više niste tu i nadam se da ovo nije presedan da komisija smatra da može izbjeći slušati demokratski izabrani parlament. Hvala dragi prijatelji. Moram reći da imam dva velika zahtjeva za gospođu von der Leyen koja sada nije ovdje. Prvo, prisilite SAD, Indiju i Kinu da slijede naš put jer u protivnom naš novi zeleni plan neće biti uspješan i bit će kontraproduktivan. Drugo, dok vi razrađujete operativni plan za ostvarivanje ciljeva, na, e, kao najveći prioritet stavite naša poduzeća i radna mjesta jer ne želimo da se sva naša industrija preseli u druge zemlje izvan Europske unije. Hvala gospodin Poltan. Hvala lijepa. Vi ćete s vašim planovima jednostavno razočarati Lizetu. Ona je počela raditi kad je imala 15 godina, a sada je ima nikakvu mirovinu. Što vi predlažete da se poveća porez na ugljik. Ne, to je nedopustivo. U Francuskoj i Belgiji drugdje protiv takvog poreza na ugljik usprotivili su se e, građani žuti prsluci. To vam poručuju naši građani koji žive u siromaštvu i koji se ne mogu grijati u zimi. To je jako pro, veliki problem. I isto tako, vi ćete ovim vašim planom razočarati Apolin. Apolin je studentica i ona zaista e, traži značajne mjere, traži od vas da radikalne mjere usvojete, ali vi isto istovremeno E, ne možete objasniti mnoge sustave koje niste reformirali. Hvala sada gospodin Lavanas. Dok postoje veliki antagonisti protiv e, imperialističkih e, sila kao što su e, SAD i Europa su sada u punom jeku, zeleni plan i jednostavno je izlika da se itekako dobro financiraju multinacionalne tvrtke. Evropska unija jednostavno nagrađuje svojim financijama takve e, multinacionalne tvrtke i ide im na ruku, a oporezuje obitelji. Narodi koji žele zaštititi E, okoliš e, to žele, ali to nema nikakve veze sa vašim načelima da onečišćivač plaša ili pak s emicijskim kvotama. Problem je u tome što kapitalisti pokušavaju ostvariti maksimalni profit, a pritom razaraju okoliš. Trebaju nam politike koje neće biti pune monopola i imperijarizma, koji će zatići stanovništvo i omogućiti ljudima da dobro žive. Hvala, gospođa Monserrat. Hvala vam. Ako danas počnemo sa e, zelenim planom, zahvaljujemo to pučanima, kanjete u spariškom sporazumu, ali moramo doista uvjeriti sve dijelove svijeta da slijede našu ambiciju. Idemo izvoziti naše znanje kako bi je planeta postala zdravija E, cijeli svijet se mora uključiti u borbu protiv klimatskih promjena pod vodstvom Ursula von der Leyen i zelenog plana. To je veliki izazov koji imamo svi. Zato nam ne treba niti histerija ekstremne ljevice, niti e, e, dvojbe ekstremne desnice. Treba nam jednostavno odgovornost i nepopuštanje. Zato što je zeleni plan nešto što otvara nova i bolja radna mjesta da daje mogućnost novim proizvodnim sektorima. Radnici, poduzeća, poslovni subjekti, poljoprivrednici, ribari, sve naše obitelji su veliki dionici ovog prijelaza na kružno, čisto i konkurentno gospodarstvo. Zato im trebamo dati sve poluge, ekonomske, pravne, socijalne, e, obrazovne, kako nitko ne bi bio ostavljen. I šaljem jednu poruku mladima, jer su oni budućnost e, našeg planeta. Pučani e, podržavaju mlade, mi smo uvijek bili protagonisti velikih promjena. Jednu minutu, gospođa Fritzon. Hvala. Hvala lijepa. Potpredsjedniče Timmermans, upravo sam se vratila iz Madrida, tamo se raspravlja o našoj budućnosti. Europska unija i Europa E, naravno žele postati prvi klimatski neutralni kontinent, ali to zahtjeva doista velike političke snage na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Ovdje u Europskom parlamentu socijaldemokrati žele preuzeti tu vodeću ulogu. Evropka, Evropa mora napraviti taj prijelaz, gospodarski, socijalni, ali to mora biti učinjeno na pravedan i pošten način. U ovom trenutku u Švedskoj koje imamo vlast koja je donijela zakon o klimatskim promjenama, slična je situacija u Norveškoj i u Danskoj gdje postoji vrlo ambiciozan klimatski zakon, tako da je krajnji trenutak da to učini i Europska unija. Radi se o inovacijama, o zelenom rastu. Zeleni plan je budućnost za našu djecu i naše unuke. Hvala na minutu, gospođa Češ. Hvala najljepša. Hvala na ovom obećavajućem e, riječi komisije treba nam odlučna akcija i konačno imamo komisiju koja je skrbi za našu budućnost. Jedva čekam da vidim kako će se ti ambiciozni planovi ostvariti u zakonodavstvu jer imamo jako puno toga proći da bismo ostvarili svoj zeleni plan. Neće biti lako. Komisija je pripravna. Ovaj parlament je sigurno spreman. Renew Europe je također e, spreman. A vijeće ili vijeće spremno. U ovom trenutku imamo još tri države članice koje koje blokiraju e, ciljeve, uključujući moju zemlju e, Mađarsku. Još uvijek ne znamo hoćemo li imati MMF koji će udovoljiti tim e, ambicioznim ciljevima i to je vrlo razočaravajuće. Nadam se da djelovanje za klimu neće biti taocem politike i da ćemo moći ispuniti e, obećanja za održivu budućnost za sve nas. Hvala. Hvala. Gospodin Gigold ima e, minutu, izvolite. Hvala. Danas mi je doista drago biti europljani. Radi se o dobrom trenutku zajedno e, sa klimatskom konferencijom govoriti upravo i o ovim pitanjima ovdje. To je doista dobro. Snažnija zaštita klime je preduvjet za otvaranje radnih mjesta, konkurentnost i inovaciju, a ne suprotno od toga. Ne trebamo se kočiti i dati, e, spriječavati od onih koji uvijek prigovaraju. Jesmo li doista socijalno pravedni? Istina je, trebamo poreze, ali bez obzira na velike nejednakosti u našim društvima, prihodi od poreza treba trebaju biti vraćeni eh, per capita eh, eh, po, prema građanima naših država. Inače, pratimo na konstruktivan način vaše prijedloge. Želimo više ambicije u poljoprivrednoj politici i kemijskoj industriji. Na pravom smo putu. Idemo početi djelovati. Hvala vam. Two Gospodin Žuven na dvije minute gospođo predsjednice, dragi kolege, dobar vam dan. Živimo u važnom trenutku jer po prvi puta e, ćemo sve naše ekonomske i druge ciljeve morale ti podvrnuti ekologiji. A pitanje e, problema u ekologiji nije jedino jer e, sporazumi slobodne trgovine gdje se uvijek ide za najjeftinijim također je problem. Ali postoji i raznolikost europskih društava, naši zajednička baština je ono što je veliki problem, jednaki problem e, kao što su je i naš planet. Moramo jednostavno se nositi sa kriznim stanjem u ekologiji. Moramo zajamčiti naše granice i jedinstvenost naših naroda koje moramo zaštititi također je vrlo važna a isto tako mi pokušavamo prenijeti naše teritorije e, um, i za buduće naraštaje. Moramo ga očuvati i to je jedino što možemo napraviti kako bismo zaštitili okoliš. Moramo paziti da svi ovi propisi za ekologiju ne naruše naša mala i srednja poduzeća, a da sve to ide na korist multinacionalnim kompanijama. Moramo paziti da se iza zelenog plana ne krije uniformizacija svih načina proizvodnje koji bi zapravo jedinstvenosti i specifičnosti naših teritorija uništila kao Francus moram naglasiti eh, da moramo posvetiti pozornost nuklearnoj energiji u civilne i vojne svrhe. Mislim da je to naša budućnost i da to može biti okosnica Europe um, koja se ujedinjuje po pitanjima obrane. I nadam se da ćete uspjeti odgovoriti na ove izazove. Hvala na minutu, gospodin van Hvala gospođo potpredsjednice, drage kolege gledamo u budućnost, moramo brzo djelovati, ali ono što nam je apsolutno najviše potrebno danas, to su praktična rješenja koja se mogu provesti u djelu i koja se mogu financirati. Ona moraju doći iz inovacija. Da, prezentirali smo integrirani plan kao pozitivnu stvar, klima, gospodarstvo i poduzetništvo, inovacije, sve je to integrirano. Vi ste također spomenuli kružno gospodarstvo. Ja mislim da nešto što fali je um, temelj za financiranje financiranje, jasna osnova za financiranje. E, I tu imamo dva rizika. Ako to ne riješite prvo, nećemo moći postići vaše ciljeve, a drugo, postoji rizik da ćete izgubiti povjerenje građana na tom putu. Čak e, niti 10% emisija ne dolazi iz Europe i to često zaboravljamo. Morate biti politička komisija. Molim vas da to uključite u svoju geopolitičku misiju. Hvala, gospodin Gion Goši, minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drago mi je da se bavimo jednom od najvećih globalnih izazova i da je to postao najvažniji prioritet za novu komisiju. To je povijesni korak. Zaista mi je drago da sudjelujem u ovoj raspravi o prijedlogu za zeleni plan. Nije uopće upitno da Europa u ovoj raspravi mora predvoditi i to na globalnom planu i da mora postaviti ambiciozne ciljeve, ali oni moraju biti realistični, moraju biti mjerljivi, također moraju biti provodljivi. A, i to ne do 2050. već čak i puno ranije ako je moguće do kraja mandata ove komisije tako da bih želio vidjeti neke e, srednjoročne e, ciljeve gdje će ova komisija biti odgovorna za te ciljeve i e, naravno moramo reći da smo izgubili više od desetljeća kad su globalna financijska tržišta imala jako puno novaca i bila su likvidna tako da moramo postaviti te operativne ciljeve i operativne programe na u koje možemo investirati i ne možemo u budućnosti. Hvala najljepša. E, gospodin Linzi. ima jednu minutu, izvolite. Hvala poštovane zastupnici, poštovane kolegice i kolege. Danas možemo biti ponosni. Čuli smo ambiciozan plan za klimatski neutralnu Europu do 2050. Međutim, ne smijemo odustati ili mijenjati već dogovorene ciljeve zato što je sigurnost u planiranju ključna za sve sektore i za tehnologije. Što se tiče smanjenja emisija CO2 posebno je važno da se ne radi samo o smanjenju već o optimalnom korištenju mogućnosti pohrane CO2. Tako da je to strategija koja će zahtijevati aktivno upravljanje šumama i poljoprivredom. Poljoprivreda je manji dio problema, ona je većinski dio rješenja. Strategija od polja do stola je nešto što trebamo točno procijeniti kako bismo vidjeli e, koliko nam treba e, proizvoda za zaštitu bilja kako ne bismo donijeli pogrešne zakone. Hvala gospođo Hvala lijepo predsjednice, potpredsjedniče Timermans. Upravo smo se danas sa kolegama vratili iz Madrida gdje traje COP25. Možemo reći da nas dvojista svi promatraju i da svi e, gledamo prema zelenom planu. Ne samo mladi koji protestiraju na našim trgovima i ulicama zato što očekuju čišći planet, već i gospodarski svijet gleda na zeleni plan kao na mogućnost jačanja konkurentnosti naše industrije. Trebamo krenuti, e, trebamo gledati činjenice. Znam koliko je odlučan potpredsjednik Timmermans, znam koliko je odlučno radio na kružnom gospodarstvu i na suzbijanju korištenja plastike, tako da imamo velikog povjerenja u njega. No, želim reći dvije stvari. Prvo, resurse. Ukoliko želimo manje onečišćivati, ukoliko želimo imati solarne panele, ukoliko želimo imati imati reciklirane proizvode treba nam jako puno ulaganja. To znači da nam je nužan Oprostite, moramo se strogo držati vremena. Gospodin Federli, minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je zeleni plan, može biti početak e, novog gospodarstva u Europi i ako budemo mogli zajedno e, e, surađivati možemo stvoriti ravna mjesta, nove industrije, nove tehnologije i to će biti početak nove ere, zelene ere e, jer ćemo se odmaknuti od gospodarstva koje se bazira na fosilnim gorivima. Do sada ovaj dokument je dio cijele ekonomije. odmaknut ćemo se od kemikalija i fosilnih goriva i ići ćemo na materijale koje se temeljene na zelenim e, e, sirovinama. To je velika šansa i izazova cijelu Europsku uniju i to nam može pomoći da dođe do novog buma u europskom gospodarstvu. E, Ovaj prijedlog će zapravo povećati gospodarstvo s novim e, radnim mjestima i novim industrijama. I ako tome dobro pristupimo, pokazat ćemo cijelom svijetu da moderna industrializirana e, e, ekonomija može funkcionirati u skladu sa biološkim principima i zakonima koje nam je priroda dala. Hvala. Gospođa Filips ima jednu minutu. E, imamo rekordan broj zelenih mip e, eva Mobilizirali smo milijune da zaštitimo e, planetu, a predvode te pokrete mladi ljudi. Komisija slijedi nas, a sada govore zeleno, a mi smo ti koji se moramo pobrinuti da njihov zeleni plan zaista funkcionira, jer njihov zeleni plan nije ništa drugo E, nije, nije nov, nije prekasno. E, tin Mermans, vi imate tu šansu da se suočite sa tri krize koje, sa kojima se suočava Europa. Nejednakost, demokratska kriza i klimatska kriza. Stvarni zeleni plan e, će se suočiti sa tim krizama, ali svi moramo biti na tom istom uzbudljivom putu koje predvode građani i moramo im stvoriti nova ravnomjera mjesta i povećati standard života. Imamo samo deset godina da ublažimo najgore efekte e, klimatske krize. Ovaj zeleni plan ne smije biti samo novo obećanje, mora biti nova realnost za evropske građane. Hvala. Gospodin Roland ima minutu, izvolite. Hvala eh, gospođo Medinginis. Politika Evropske unije, eh, zelena politika je, nije uspjela. Eh, kriza je puno više nego u Americi, jer u Americi i nije čud, pravo čudo da Amerika ima odnose na trošak Europe. Mi imamo inicijative, a mi imamo e, u, vrlo e, skupe vjetrofarme koje ubijaju našu prirodu. Dakle, klimatski industrijski kompleksi sada e, za njih se lobira u Briselu. Biomasa je najgori obnovljiva energija koja ilustrira idiotizam i hipokriziju. E, električna energija koja se dobiva od e, e, izgaranja e, šuma u Lizijani, to košta jako puno naše porezne obveznike. Komesin novi zeleni plan će uroditi masivnu deindustrializacijom, uništavanje prirode i uništavanje gospodarstva u Europi će biti na, za to ćete vi biti krivi. Hvala. E, mi e, umjereni šveđani, e, mi se radujemo prezentiranju zelenog plana i mislim da je dobro biti klimatski ambiciozan u Europskoj uniji, ali pogledajmo i kako ćemo djelovati. Želimo li zaista se riješiti prljavih energenata i fosilnih goriva, onda ćemo morati imati puno više obnovljivih izvora energije. Trebat ćemo također i više nuklearne energije koja nema emisije ugljika. Moramo o tome razgovarati s državama članicama. Europska komisija mora shvatiti da je vrlo značajno to u našem radu. Želimo li zaista ostvariti ambiciozne klimatske ciljeve? Želimo li da Europa bude model za cijeli svijet? Moramo imati čiste politike, ali moramo također poraditi na pitanjima gospodarskog rasta i blagostanja u životu. To će biti dobro za naše građane i već ćemo primiti za sve u svijetu. Jedna minuta, gospodin Fernandez. Hvala lijepa. Neću gubiti vrijeme. Zahvaljujem na obavljenom trudu. Hvala lijepa komisiji na ovoj komunikaciji. E, samo bi se usredotočio na jedno pitanje koje mi se čini važnim. Dakle, financijski plan e, cijele ove nove agende, da to tako nazovem. Komisija je dobro odredila potrebe. Nalazimo se pred vrlo važnim izazovima. Međutim, želim nešto reći o uvozu e, robe i uvozu CO2. Mi već sada vidimo da poduzeća napuštaju Europu da bi proizvodili negdje drugdje, da bi e, onečišćivali negdje drugdje i na taj način ugrožavaju naš plan za sljedeće godine. Vi kažete da zamišljate rizik koji bi se mogao materializirati da ćete onda donijeti mjere. Mjere su potrebne upotrijebite već danas. Hvala gospođa Müller na jedna minuta. Gospodine povjereniče, govorili ste o dvije stvari koje su mi posebno važne. Prvo, veselim se što ste govorili i najavili novu strategiju gospodarenja šumama. S druge strane, bojim se da se tu radi samo o pošumljavanju ili novom pošumljavanju. Ti su pojmovi još uvijek nedefinirani, o tome treba intenzivno raspravljati. Osim toga, nova strategija za šume šume mora e, imati u svojoj srži multifunkcionalnu funkciju šuma. Druga stvar, od polja do stola. Očekivala sam strategiju održivog poljoprivrednog razvoja, ali vidim samo dodatne obaveze za poljoprivrednike. Strategija ne izlazi iz e, okvira gospodarstva. Nemamo e, primjere za neka praktična pitanja, nedostaju također i od održivost lanca opskrbe jer lanac e, i e, sigurna opskrba nije samo e, važna za poljoprivrednike već i za potrošače. Put do stola povjereniče treba još biti nadopunjen. Hvala gospodin Kaf, minuta. Gospođo van der Leyen, gospodine Timmermans, danas ste, ste poduzeli veliki korak i predstavili zeleni plan i zadovoljni smo jer ga već dugo čekamo. Neki kažu da klimatsko djelovanje previše košta i da e, ugrožava naše slobode i da je presporo. Morate se izdići iza toga i morate pokazati da ste odlučni jer ne možete staviti cijena e, na e, planetu koja je zdrava i e, sigurna za našu cijenu, za djecu. Vincent de Paul nam kaže da djeca u Irskoj 400 tisuća njih živi u neprikladnosti uvjetima. Mi želimo takav plan za Europe koji će donijeti sigurne i ugodne domove i koji će e, prekinuti ciklus e, e, siromaštva. U Europi svake godine 500 tisuća ljudi umire zbog lošeg zraka. Mi želimo da se izbace fosilna goriva, da se unaprijedi ljudsko zdravlje, da se spasi planeta. Prvo ste se susreli sa predstavnicima avio E, aviacije. Zašto oni imaju prioritet pred e, autobusima i željeznicama? Hvala. Sljedeći e, minutu je gospođa Denato. Hvala lijepa. Eh, hitno ste nas pozvali da biste nam predstavili ovaj zeleni plan, ali predsjednica je odmah otišla. Ako se jutro po danu, dan dan poznaje po jutru, onda ovo nije dobar primjer, jer stvarno nas ovako brine. Nadamo se da ovo što nam predstavljate nisu samo obećanja, dragi potpredsjedniče Timmermans, vaša komisija ne može eh, ne napraviti nešto za ljude koji žele zdravo živjeti, zdravo jesti, i e, mora se boriti protiv klimatskih promjena. Ali ja sam ipak vrlo skeptična za vaš plan jer Moramo neke stvari riješiti među nama i ne smijemo nešto, moramo nešto napraviti da se borimo protiv rasta pod svaku cijenu. moramo imati zelena ulaganja i moramo paziti da više nemamo energente koji zagađuju ne samo ugljen već i plin. I ne smijemo zeleni plan biti taj samo kako bismo imali čistu savjest. Gospodin Buzek ima minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala, gospodine Tinenars. Hvala vam lijepa što smo imali priliku čuti ovaj vaš plan. Dakle, zeleni plan ili zeleni pakt je nešto što je naišlo na opću potporu jer govori o svim našim ciljevima. Radi se o klimi, o čišćim morima, oceanima, o čistom zraku. Naš zeleni plan treba pokazati da to možemo ostvariti kako bismo e, i stvorili s tim u svezi nova radna mjesta, osposobili naše gospodarstvo gospodarstvo. Da bismo sve to učinili trebamo svim potrebitim mjerama pristupati razumno. Radi se prvo o programu do 2030. godine. Mislim da prvo to trebamo imati na umu. Nakon toga trebamo napraviti analizu i vidjeti koje su posljedice provedbe naših mjera. Ne smijemo zaboraviti da postoje određene razlike između pojedinih dijelova i regija unutar Europske unije. Tako da mislim da bismo ovdje trebali trebali koristiti fond za... Rodriguez Ramos. Gospođa, gospo, gospođa Rodriguez Ramos, minutu. E, da, vi ste gospodin, mis, gospodin Nika, onda gospođa Rodriguez. Hvala najljepša gospođo potpredsjednice, gospodine Timmermans, čestitam na onom što ste predstavili danas konkretan paket koji nam daje puno nade za budućnost evropskih građana i Europe. Rekli ste nešto vrlo važno svi građani, sve države članice, sve regije moraju imati podršku, nitko ne smije biti izostavljen. Želio bih e, da pogledate fond za pravičnu tranziciju koji je predstavljen prošli tjedan za Rumunjsku. Trošak ciljeva do 2030. je otprilike 40% BDP-a i odnosno 80 milijardi eura treba će potrošiti do 2030. godine. Osam milijardi svake godine, to je ogromna suma. Moramo se pobrinuti da e, za e, rudarska područja gdje žive mnoge obitelji i to će e, izazvati velike troškove i morat ćemo imati dodatnu sigurnost. Ja računam na vaš angažman i angažman Europske komisije kako bismo postigli ciljeve do 2030. Gospođo Rodriguez, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Čula sam komisiju koja je predstavila zeleni plan. Dakle, čuli smo koji su prioriteti i što je e, ono što je važno. Mi to podržavamo. Trebamo doista ambiciozne mjere, prvi klimatski zakon kako bismo ostvarili do 2050. klimatsku neutralnost, zaštitu granica protiv, e, protiv e, uvoza proizvoda koji se ne proizvode u Europi i naravno sagledati potrebe poljoprivrednike i uzgajivača stoke unutar novog ZPP-a. Eh, to je doista nova strategija, strategija rasta za Europu i to će nas odvesti u prve redove prema znanjima, inovacijama i zelenoj tehnologiji, otvoriti radna mjesta i nove prilike za naša poduzeća. Sve to u prijelaznom razdoblju koje treba biti eh, jednako eh, važno za sve, uključivo i pravedno imate našu podršku. Hvala vam. Hvala, Hvala gospođa Del Castillo. Hvala gospođa Del Castillo, jedna minuta. Hvala vam. Nema sumnje, borba protiv klimatskih e, promjena i e, borba protiv klimatskog zagrijavanja nema e, iznimke, odnosno moramo razvijati e, evropsku industriju, evropske tehnologije kako bismo smanjili redukciju e, CO2 i kako bismo globalno postali konkurentni. To doista traži da stavimo akcent na tehnološke inovacije na način da budemo odlučni i da ostvarimo ciljeve e, smanjenja emisija što će se pretočiti u konkretne mjere jer bismo jedino na taj način mogli financirati sve tehnološke inovacije i zato imamo taj okvirni program. E, u Madridu se mogu dogovoriti naše vlade, ali ovdje donosimo odluku o, proračun, o proračunu za sljedeće razdoblje. Zeleni plan je stvarno ambiciozan projekt, doista svi dijelimo e, nužnost tog plana jer mislim da se ne trebamo zaustaviti zaustaviti, već sada napredovati. Hvala. Hvala gospođo Markus, ima minuto. Najnaša hvala gospođo predsjedateljice, hvala potpredsjedniče Timmermans. Evropski zeleni plan mora biti ambiciozan i to jako ambiciozan mora pružiti održivi razvoj koji je pravičan i inkluzivan u cijeloj Europi u sljedećem desetljeću, ali ta ambicija može biti vjerodostojna jedino ako budemo mobilizirali financijske resurse koji će nam pomoći da ih ostvarimo. Te stvari su krucijalne. Mi smo u trenutku kada ECBD e mora imati e, važnu ulogu. Bavimo se novim e, MMF-om, prijedlog koji će biti predložen vijeću sutra nije prihvatljiv. I osim toga suprotno je to političkim komentarima koje smo čuli od naših vođa. Ako smo zaista predani u borbi protiv klimatskih promjena, proračun EU mora rasti. Tranzicija je nešto što mora biti biti za svakoga i u tome moraju sudjelovati svi. Sve države članice moraju podržati tranziciju i sve moraju dobiti podršku. Najljepša hvala, gospođo predsjedateljice. Ja vjerujem da moramo djelovati protiv e, klimatskih promjena jer vremenske e, nepogode postaju sve gore, ali ne moramo to imati samo u jednoj zemlji. Pristup mora biti evropski e, zajedno sa cijelim svijetom. Ljudi i kompanije moraju svi sudjelovati, ali to možemo napraviti samo ako se pozabavimo zabrinutostima i izazvima i bez toga nećemo biti uspješni. Treba nam podrška. Nema smisla ako ljudi više ne budu budu mogli plaćati račune ili ako dođe do recesije. Da, stog vas pozivam da Budete realistični kad se bavimo ovim zelenim idejama. Treba nam zdrav razum, ne samo ono što je na papiru, trebamo djelovati na temelju nauke, moramo se pozabaviti ETS-om, moramo se fokusirati na inovacijama koje će stvoriti ravna mjesta, moramo koristiti gospodarstvom razmjera koje imamo u EU. Mi imamo luksuz, nemamo luksuz samo da imamo prijedloge, a da isključimo stvari kao što je nuklearna e, e, snaga. Hvala. Gospodin Buša ima minutu, izvolite. Dragi e, e, potpredsjedniče, predsjedateljice, ovo je najveći izazov koji smo osučeni zbog velikog učinka koji ima u cijelom svijetu i promjene svih naših društva. Mi možemo odgovoriti na e, te izazove i kao predsjednik ITRE ću doprinijeti da postignemo ambiciozne ciljeve politike okoliša uz inkluzivnu tranziciju i održavanje opskrbe energijom u Europskoj uniji. Moramo poboljšati energetsku efikasnost, moramo poboljšati i ubrzati e, čistu energiju, moramo također dalje integrirati našu energetsko e, jedinstveno tržište. Također moramo raditi e, na digitalizaciji i inovacijama, moramo povećati broj radnih mjesta i također moramo ostati konkurentni i moramo se pobrinuti za daljnji razvoj. Hvala. Gospođa Van Brandt, e, minutu, izvolite. Hvala predsjedateljice. Hvala lijepa. Znanstvenici već dugo rade e, svoj posao i govore nam kakvoj smo sada situaciji E, sada evo danas pred nama zeleni plan za Europu. E, mi smatramo da to nije samo nešto što radimo za okoliš, to je europski projekt, ne samo za sljedećih nekoliko godina, već za sljedećih nekoliko desetljeća. Taj projekt zaista ima puno mogućnosti jer se se uložiti kako bi svi europski građani napredovali. Pogledajmo na pravo da se u gradovima udiše čisti zrak. I isto tako kada ljudi izgube radno mjesto moraju moći naći novo radno mjesto. Moramo imati bolje zgradarstvo i sada trebamo uložiti u zgrade koje će biti energetski štedljivije. To je važno i značaj novog zelenog plana. Hvala. Hvala lijepa. Vaš novi prijedlog je koncept koji se temelji na financijskim instrumentima. Svi će to osjetiti bez sumnje i uvjeren sam da biste i vi također htjeli da vas građani podrže. Međutim, do toga će doći samo budete li o svemu tome istinski govorili, ne samo o tome što biste vi željeli, već i kako će sve to utjecati na druge stvari i prema tome trebate načiniti dobru procjenu utjecaja, izradite takve studije. Nismo svi u istoj situaciji. Kod nas ima puno e, dijelova gdje imamo čeličane ili tvornice automobila. Oni možda neće pobijediti e, u ovom e, situaciji. Ne zaboravimo europsku koheziju. Ovo izgleda dobro na papiru, ali kako ćemo uspjeti ostvariti ciljeve? Mislim da moramo biti otvoreni primjerice i za nuklearnu energiju koja nema emisije CO2. Hvala kolege što ste bili strpljivi što se tiče mog, e, e, mog držanja vremena i još jedna loša vijest nisam ja odlučila, ali javili su mi da neće biti više spontanog javljanja za riječ. Na jednu minutu gospođa Top. Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče, doista cijenim što ste danas uzeli vremena i ovdje predstavili Europski zeleni plan. To je prvi plan za zaštitu naše planete i našeg cijelog kontinenta. Europski parlament će raditi što je brže moguće da pronađe rješenja za klimatske promjene. Zato smo i poduprli ideju da izjavimo da se radi o klimatski izvanrednoj situaciji. Moramo izraditi financijski okvir okvir koji će biti pravedan prema našim državljanima i koji neće prenijeti sve potrebite e, troškove na leđo potrošača. Cijene energije ne smiju rasti. Zato nam treba plan koji će biti troškovno učinkovit i koji će voditi klimatskoj neutralnosti. A isto tako moramo dodatno dati pomoć najugroženijim regijama. Moramo donijeti ambiciozni zeleni plan, ali uzimajući u obzir pod potrebe država članica, potrebe koje jačaju našu konkurentnost i živote naših građana. Hvala lijepa gospodine De Castro. E, hvala lijepa, dragi Franz. E, nalazimo se u globalnom razdoblju koje su obilježile klimatske katastrofe koje pogađaju naše državljane i naše poljoprivrednike. Trebamo se zajedno boriti protiv ovih izazova. Ambiciozni pakt koji je danas e, predstavljen je doista ohrabrujuće preuzimanje odgovornosti. Međutim, bez zajedničkog sudjelovanja i naših poljoprivrednika mogućnost umanjenja posljedica klimatskih promjena neće biti ostvariva. E, poljoprivrednici trebaju biti poticani kako bi napravili dodatni skok u kvaliteti, kako bi doista učinili taj korak prema klimatskoj održivosti i poboljšali kvalitetu. Međutim, dragi Franc, pojednostavljenje i poboljšanje ZPP-a, dakle zajedničke poljoprivredne politike, jest zapravo nešto što što se nudi kao renacionalizacija europskih ruralnih područja. Treba nam zajednička europska poljoprivredna politika jača jer je ona doista ključna za klimatske promjene. Gospodine Kelly, jedna minuta. Hvala. Čestitam e, povjerenici, e, predsjednici Ustoli koja je došla ovdje da nam predstavi sve ciljeve i preporuke. E, vjerujem u potpunosti u sve što je rekla i surađivaću s njom kako bismo ostvarili te ciljeve. Predsjednica Ursula obećala je da nitko neće biti ostavljen po strani. A s obzirom na mehanizam prilagodbe, ispravne prilagodbe je mehanizam koji će biti vrlo dobrodošao, naročito u onim dijelovima gdje ima puno ugljena e, i fosilnih goriva kao u nekim dijelovima Irske ili pak u Poljskoj i e, treba nam e, jačina i e, moramo biti jaki i ujedinjeni. I dragi kolege, mi moramo učiniti da mi prednjačimo u svemu ovome. hvala lijepa, Šon. A sada gospođa Hungerius na jednu minutu. Hvala lijepa. Tranzicija prema održivosti naših društava moguća je samo ako svi u njoj sudjeluju. Danas smo shvatili da nažalost neke države ne žele sudjelovati u tim naporima. Trenutno blokiraju zakon e, koji se odnosi na etička ulaganja. To je čudno, zar ne? A mi smo izdvojili sredstva za to. E, to je važno kako bismo ostvarili socijalno ozračje koje će biti dobro i kojim bi se smanjio i jaz između bogatih i siromašnih. Moramo uzeti u obzir i borbu protiv klimatskog siromaštva i energetskog siromaštva. E, zato mi želimo da komunikacija o e, zelenom planu ostvari pravi pakt klimatske neutralnog kontinenta do 2050. godine. Franc, mi smatramo da si ti pravi čovjek na pravom mjestu i da ćeš moći nositi ovu borbu. sada gospođa Virkune na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ovaj zeleni plan je zapravo put u pravom smjeru. Radi se o neutralnosti do 2050. Jako mi je drago da ćemo u to uključiti različite dijelove našeg društva. E, kružno gospodarstvo, bioraznolikost, održivi e, prijevoz, promet, e, međunarodna trgovinska politika. Ukoliko želimo biti ugljično neutralni do 2050. svi ovi sektori se moraju reformirati, gospodarstvo se mora temeljiti na inovacijama koje trebamo u Evropi. Europi jačati i e, kako bismo se u budućnosti predstavili kao konkurentni kontinent. Međutim, trebamo obratiti pozornost na neke detalje. Prije svega na carine, e, zatim na sustav trgovanja ETS-om i slično. Gospođa Kril, jedna minuta. Hvala lijepa predsjednice, dragi Franz Timmermans, da, klimatske promjere su jedan od najvećih izazova kojima se sada suočavamo. Zeleni plan može biti jedan od odgovora. Europska kohezijska politika je jedan od najvažnijih e, instrumenata za investiciju u Europsku uniju, već se sada usredotočio na klimatske mjere. U budućnosti to treba činiti još jače, tako da sada radimo na tome pregovarajući budu buduću e, kohezijsku politiku. No, države članice nas trebaju jače poduprijeti i neke od njih se drže suzdržano u ovom trenutku. Zeleni plan trebamo solidno financirati. To znači da nećemo davati manje novca, već sasvim suprotno treba nam novi svježi novac kako bi se europski fondovi mogli nositi s klimatskim promjenama i s prijelaznim razdobrem. Trebaju nam svi partneri, ne samo komisija i parlament, već i države članice. Hvala. Hvala, gospodina Maro, jedna minuta. Zahvaljujem. Gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege, ovaj novi prijedlog koji smo čuli danas treba prvo realnu provjeru, a isto treba i financijska sredstva. Zeleni plan je naš pakt, pakt za rast. Svi smo svjesni novih izazova. Novi izazovi zahtijevaju nove metode, nova tehnološka rješenja i nove financijske resurse a naš plan od polja do stola je nešto što je doista važno, no tu trebamo uključiti naša poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednike ukoliko želimo imati nešto na stolu trebamo spriječiti odljev ljudi iz ruralnih krajeva dakle trebamo uložiti više u poljoprivredu zadržati ljude u našim selima e, zabraniti ili spriječiti e, bolje rečeno njihov odlazak što znači sigurnost opskrbe hranom i e, smanjenje klimatskih promjena. Hvala vam. Onorevole Amaro. Zastupniče Amaro. Vicepresidente Ne, potpredsjedniče Timmermans, vi sada imate riječ. Uvaženi zastupnici, pažljivo sam slušao vašu raspravu i e, zaista sam uzbuđen jer je ovaj parlament izrazio tako veliku potporu Europskom zelenom planu. To je izvrstan početak e, puta koji će biti prilično krivudav. Obje institucije morat će se koncentrirati na sve elemente koji su potrebni da zeleni plan zaživi. Danas bih eh, htio čestitati Greti eh, Thunberg koji je eh, časopis Time proglasio osobom godine. To je jednostavno značajan znak koji pokazuje da je taj naraštaj naša djeca utiru put roditeljima ništa nema ljepšeg nego kada vide da njihova djeca utiru put ali to nije razlog da mi sada ne bismo djelovali moramo sada djelovati i to zato što moramo gledati istini u oči. Ako ste odgovorni zastupnik, ako obnašate značajnu dužnost Europskoj komisiji, ako ste običan građanin ili roditelj, ne možete si priuštiti taj luksus da ignorirate činjenice. Pogledajte što se događa na Grenladu, pogledajte što se događa općenito s klimom, o sve većim pustinjama, o e, vremenskim prilikama koje su toliko promjenjive i neprevidljive u Europi. Pogledajmo biološku raznolikost koja nestaje svakoga časa. Ne možemo više djelovati kao do sada. A osim toga, sada smo usred četvrte industrijske revolucije koja će naše industrije i gospodarstva promijeniti. Htjeli mi to ili ne htjeli, djelovali mi ili ne djelovali. Prema tome moramo sada si postaviti pitanje hoćemo li mi evropljani upravljati tom paradigmom i tim promjenama ili ćemo jednostavno prepustiti tu ulogu drugima, a mi ćemo samo gledati i bit ćemo podanici gospodara koji će odlučivati o tim stvarima. To je temeljno pitanje na koje moramo odgovoriti, a zeleni plan nije tek neki model, to je pravac koji si zakazujemo, to je program rada. Svi u tome trebaju sudjelovati, sindikati, nevladine udruge, građane, gradovi i regije. Svi moraju biti dio rasprave o tome kako ćemo ponovno organizirati i preustrojiti naša društva na pravedan način kako bi odražavali društva kakva priželjkujemo. Zašto to moramo učiniti? Jer je majčici zemlji dosta ovakvog ponašanja. Mogla je postojati e, na tisućljećima bez ljudskih bića i moći će druga tisućljeća nastaviti živjeti bez ljudskih bića. Moramo imati postojanje sukladno i skladno s njom kako bismo nastavili živjeti tisućljećima. To je odgovornost koju nosimo pred našom djecom. Još jedna stvar, spasiti okoliš košta, ali možemo samo zamisliti kakvu će cijenu platiti ako tako ne postupimo. Da, moramo donijeti prave odluke. A svaka i prijedlog Europske komisije bit će najprije podvrgnut procjeni utjecaja. Međutim, napravit ćemo to brzo i sveobuhvatno. Primjerice, kako bismo točno odredili kakva smanjenja trebaju biti do 2050. godine od 50 do minus 55%. Želimo to podvrći po procjeni utjecaja. Početkom ljeta sljedeće godine Europska unija eh, se mora dobro pripremiti za klimatski zakon za COP26 koji će se održati u Glasgowu. A vratit ću se na COP u Madrid odakle i dolazim, prenijet ću im sutra sljedeću poruku. Europa mora predvoditi sa svojim zelenim planom. Neki od nas nisu sigurni kamo treba ići, u kojem smjeru. Bude li Europa predvodila, možemo ići u istom smjeru. I možda će netko reći da klimatska neutralnost za 2050. je vjerojatno dobra ideja i mi ćemo krenuti vašim putem. E, moramo reći kinezima da moramo raditi zajedno jer tako ćemo više ostvariti. Međutim, u konačnici važno je da ovaj parlament to preuzme u svoje ruke kako bi Europski parlament zajedno s komisijom imao vodeću ulogu kako bismo naše države članice na vijeću uvjerile da tako isto postupe. Moramo imati zakon da do 2050. godine, ponavljam, 2050. godine Europa bude klimatski neutralna i moramo jednostavno zacrtati kartu puta koji nam je potreban da to ostvarimo i onda možemo razraditi detalje o oporezivanju, o ETS-u i o mnogim drugim mjerama kako bi naša industrija ušla u kružno gospodarstvo i kako bismo u tom novoj vrsti gospodarstva imali radna mjesta. I za kraj još jedna vrlo važna stvar. Ono što mi se čini da je najveći rizik je da oni koji su najranjiviji kad se radi o klimatskim promjenama su oni koji se smatraju najranjivijima kada se trebaju dati odgovori na klimatske promjene. I bojim se da oni se počnu odupirati zbog te ranjivosti zelenom planu. I ako oni prestanu sa e, zelenim planom, oni će biti prvi koji će snositi posljedice zbog toga što se nije napravilo ono što se trebalo učiniti. I sada ono najbitnije, ovo neće uspjeti ne bude li e, zeleni plan socijalni zeleni plan. Zeleni plan gdje najranjivije dijelovi Europe, krajevi gdje ima puno rudnika ugljena, ako tamo se to dobro ne učini, neće doći do zelenog plana. Potrebna je solidarnost kako bi ranjivi pojedinci i ranjivi regije uspjele ostvariti taj zeleni plan. Gospodin Lange citirao je čovjeka koji išao na mjesec i e, čuveni e, govor e, On je rekao od, mi smo odlučili ići na mjesec. Mi smo se odlučili za klimatsku neutralnost 2050. godine i mnoge druge. Ne zato što su oni jednostavni, već zato što su teški. I taj cilj poslužit će da se organizira i mjere najbolje naše energije i vještine. I radi se o izazovu koji smo spremni prihvatiti, koji nismo spremni odgoditi i koji, gdje želimo ostvariti uspjeh. Hvala. Hvala vama potpredsjedniče Timerman i hvala svima koji su se javili za riječ. Ovim zaključujemo raspravu, a glasat ćemo na ovu temu na prvoj plenarnoj sjednici u siječnju. Sljedeći puta ćemo podastrijeti i zapisnik sa ovog sastanka na odobrenje. Zatvaram sjednicu.